Bon. Chers collègues, s'il vous plaît. Dobro, dragi kolege, molim vas smjestite se da prijeđemo na glasovanje. Molim vas smjestite se bez brbljanja. Imaju li svi svoju karticu za glasovanje? moja kartica stiže, nemam je ovaj čas kod sebe, ali nadam se da dolazi. Ako ne, gospodine Kristinsen, možete e, dići ruku. Recite nam, e, znači dizanjem ruke jeste li za ili protiv. ćemo vrlo brzi posebno za prva dva. E, što se tiče dubokomorskih e, vrsta, želim čestitati gospođi Izabel Tomana na e, naporima koje je uložila i, i uspjehu koje je postigla u trijalogu. Uspjeli ste postići dobar kompromis i zaštitili ste interese Unije. Evo to je stav e, predsjedništva. Znači možemo glasovati ako se slažete. E, znači radi se o e, izvješću o dubokomorskim vrstama. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali? Vi ste za? Dobro, gospodin Kristijansen glasuje za. Zatvaram glasovanje. Ako, mi, ako, ako zakasnio jer si mi slao o, ovakve šale, dobro, dodat ćemo tvoj glas. Izvješće je očito usvojeno. Hvala vam svima. Dobro, sada prelazimo na izvješće Diane Dodds. Isto tako želim zahvaliti Diane eh, na njenom radu, na trijalogu, unatoč turbulencijama eh, koje se odvijaju u Jedinoj kraljevini. E, u svakom slučaju e, Sjeverna Irska je glasovala većinom za ostanak u Europskoj uniji. E, sada vas pozivam da glasujete. Izvolite, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Gospodin Kristijansen je za velikom većinom je usvojeno ovo izvješće. Hvala gospođo Doc. A sada dolazimo na izvješće o kontrolama. Tu imamo nekoliko kompromisa, pa će to biti malo e, duže. Amandman 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dodaj jedan. Usvojeno. Amandman 36. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Kompromis broj 1. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 41. otvoram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Amandman usvojen. Amandman 44. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbijeno. Kompromis e, broj 2. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 47. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 51. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis broj tri Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Jednoglasno usvojeno. Amandman 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 61. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 62. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 63. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Kompromis broj 5. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 69. Otvoren glasovanje. Ne, ispričavam se. Kompromis 6. Oprostite, kompromis 6. Dakle, kompromis 6. Zatvaram glasovanje. Jednoglasno usvojeno. Evo vidite, nismo ni trebali glasovati. Amandman 69. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 70. Otvoren glasovanje. Ne, ne, oprostite. Dakle, amandman 71. Ne, kompromis 7. 71. Da, pratite jer molim vas. E, dobro, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Oprostite, ali e, mislim da je došlo do zabune između amandmana 71 i kompromisa 7. Možemo ponovo glasovati. Dobro, 69 je usvojen. sad glasujemo 71. Ne, došlo je do dakle, greške. Možemo ponovo glasovati o amandmanu 71. 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandmani 74 i 75 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeni. Amandman 76. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 8. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 80. 84. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 85. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 86. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 88. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 93. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 94. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 95. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Gospodin Trompe. A ne, prevario se. Kompromis 10. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 96. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijen. Amandman 101. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. Amandman 102. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvojen. 103. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 104. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 11. Glasovanje otvoreno. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Sada prelazimo na kompromis 12. Kompromis 12, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Sada prelazimo na 112, amandman 112, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 116, otvoram glasovanje. Zatvor glasovanje. Usvojen. Amandman 117. Eh, Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbijen. Amandman 118. Otvoran glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 119. Otvoran glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 120. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 121. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 130. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 131 i 132 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 133. Otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 134. Otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Kompromis 15. Otvoreno glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 142. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 143. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 144. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 145. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 146. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 147. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 148. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 149. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 153. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. Amandman 154. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 155. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 156. Otvoreno glasovanje, zatvoreno glasovanje, usvojen. Kompromis 18. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 160. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 161. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 162. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 163. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 164. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 167. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 169. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Uvodne izjave. Amandman 6. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman 7. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Kompromis 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 13. Zatvaram, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. Amendman 22. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. 23. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijen. Kompromis 22. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. Amandman 26. otvorim glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbijen. Amandman 27. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman 28. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 29. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 30. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman 31. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman 32. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman 33. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojen. Amandman 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 1. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 2. Otvoramo glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman četiri. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. Amandman četiri. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen. Amandman 5. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. A sada glasujemo o izvješću u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno velikom većinom. E, bravo, čestitke gospođo Toma. Donc je passe je, je dois me rendre, je, je vais rendre visite au commissaire Vela, donc je passe la... sada ću dati riječ gospođi Ekstrom. ja moram se sastati sa povjerenicom Velom. Oh, you have, have the page in English, just a second. It's here, no? Okay, colleagues, we will have a Sorry, colleagues, please have a Poštovani kolege i kolegice, zauzmite svoje mjesta. Sad ćemo imati prezentaciju gospodina Simermana. To je studija pod nazivom mogućnosti upravljanja vrstama koje ograničavaju ribolov s obzirom na obvezu skrcavanja Ruske unije, primjer Baltičkog iverka. E, pozdravljam gospodina Cimermana iz Instituta za baltičko ribarstvo Tunen, Roštok. Imate Riječ izvolite. Hvala. Dame i gospodo, Gospođo predsjedateljice, drago mi je što vam mogu predstaviti rezultate studije koje smo proveli u toku od godinu dana. I nakon što je prezentacija već predviđena za treći mjesec, a to se nije dogodilo zbog dobro poznatog razloga, drago mi je što sam danas ovdje. Naša je naslov mogućnosti upravljanja vrstama koje ograničavaju ribolov s obzirom na obvezu iskrcavanja Europske unije. To ćemo pokazati na primjeru Baltičkog mora, imajući na umu Baltičkog iverka. To je jedina e, vrsta koja može zaustaviti ribolov drugih vrsta. Daću kratak uvod ciljeva e, zabrane odbacivanja ulova i pokazat ću zašto je Baltičko more dobro, dobar primjer za dubinsku studiju ovoga pitanja. Prezentacija je strukturirana ovako, imamo dva glavna dijela, kao što je i naša studija strukturirana. Kao prvo imamo detaljnu analizu toga tko što lovi, što je na raspolaganju i koja vrsta ribe bi se mogla ograničiti baltičkim iverkom, a kao drugo dajemo rješenja i razvijamo mogućnosti za primjenu različitih mogućnosti koje mogu riješiti probleme vezane uz primjenu zabrane odbacivanje ulova i vidjet ćemo koji su glavni ciljevi toge, te zabrane. Ciljevi su u skladu sa reformom zajedničke ribarstvene politike, održivim ribarstvom i trebamo stvoriti poticaje za ribare koji moraju promijeniti svoje prakse, povećaju selektivnost i zaustave prakse rasipanja resursa. E, u temeljnoj odredbi imamo članak 15 koji kaže svi ulovi koje vrste koje podliježu ograničenjima ulova donose se i zadržavaju na ribarskom plovilu, bilježe se iskrcavaju i količinski odumazimaju od kvota. To je sada najvažniji dio. Međutim, ima razne odredbe u članku 15 za fleksibilnost i izuzeća, ali tu su formulacije nejasne, a detalje provedbe moramo ćemo definirati u regionalnim planovima odbacivanja ulova, koji su prilično stari. U mnogim prilikama rečeno je da postoje mnogi problemi vezani uz provedbu zabrane odbacivanja ulova. Kao prvo imamo vrste koje ograničavaju ribolov. Naša definicija tih vrsta je da je to vrsta za koje je iscrpljena postojeća kvota i to mnogo prije nego što se iscrpi kvota za ribolov drugih vrsta koje se love zajedno u mješovitom ribolovu. Još jedan problem je to što upravljanje neželjenog uvola može biti prilično skup i zato što tu mora doći do odvojenog skladištenja usputnog ulova. Mi smo i odabrali Baltičkog vrha zato što je Baltičko more dobro mjesto gdje se mogu e, zamisliti rješenja za rješenje ovog problema. Imamo i e, Mm, losos i druge vrste koje se prate od 2015. godine, a od siječnja 2017. će se pratiti i druge vrste. Eh, ekosustav je vrlo jednostavna, imamo četiri vrste koje se komercijalno iskorištavaju, a druge vrste koje su kompleksnije u drugim područjima u europskim vodama. Baltički iverak je jedina potencijalna vrsta koja ograničava ribalo i očekivalo se da je to jedina demerzalna vrsta u Baltiku. Kao što smo rekli, prvo smo detaljno proanalizirali potencijalno ugrožene e, vrste, a to su plosnatice. I onda smo definirali problem i bakalar. Nakon toga smo predvidjeli neka rješenja i e, nakon toga smo svakim korakom išli sve dalje od e, izvornog cilja zabrane odbačenog ulova. Nakon detaljne analize prvo smo pogledali preraspodijeli ulovo, međunarodnog prirodnog ulova na temelju statističkog četverokuta, to je 30 kvadratnih milja. E, I ovdje smo imali najveću moguću rezoluciju i uzeli smo u obzir razne plosnatice. Ovo je jedan od primjera kaka ovakva karta izgleda. To je međunarodna, na međunarodnoj razini ukupni ulov baltičkog giverka. Vidite da ovdje nemamo ravnomjernu distribuciju, nego imamo koncentraciju na četiri e, mjesta kod e, otoka Bajnom je jedan i ovdje vidimo da se količina smanjuje prema e, istoku. Ovdje vidimo potencijalna rješenja. E, distribucija ovih ulova je slična distribuciji ribe i ovdje smo imali znanstvene podatke. Postoji korelacija između distribucije ribe i ulova E, lijevo vidimo podatke za mlađ i desno za stariju ribu. Vidimo da je e, distribucija mlađi vrlo slična distribuciju ulova e, u odnosu na ovu drugu sliku. Također smo provjerili e, kvote i korištenje kvota. Moramo imati na umu samo da se sada i samo iskrcavanje uključuje u računanje kvote, a ne odbačeni ulov. Ovdje imamo nacionalni ulov e, Danske, Finske i posljednjih pet godina. E, crvenom bojom imamo kvote prije razmjene i onda imamo e, brojku za e, izvorne kvote i nakon toga brojku za nakon e, razmjene kvote. Imamo također i označeni odbačaj. Imamo različite skale. Za Dansku skala je 0 do 4000 tona, za Finsku 0 do 7 tona, dakle puno manji ulov ovi e, odbačeni ulov i, e, i e, iskrcavanje su puno veći i specifično u baltičkim državama koje imaju kvote moraju mijenjati kvote, ali to vrijedi i za Njemačku i Švedsku. Što se tiče odbačenog ulova iskrcavanja, kvote se mogu mijenjati sa drugim državama. Dakle, ovdje možemo doći do rasterećenja u ovom, ovoj vrsti mješovitog ulova, ali nije došlo do promjene ponašanja ribara ili nije došlo do bolje selektivnosti. Također smo učili to da e, kvota i verka ne e, donosi do željenih rezultata. Ovdje smo vidjeli i e, da je jako važno koji je pristup e, željenim podacima. U žutoj boji vidimo kvotu za iverak. Onda smo odvojili ulov iverka u e, ulovu bakalara i 2014. godina iverak je, kvota je bila dovoljna da se pokrije neželjeni ulov u ulovu bakalara. E, tako da e, međutim nije došlo ipak do e, povećanja selektivnosti ili promjene ponašanja u ribolovu. To je bilo 2014. Pri, kada je postojao rizik da bi Iverak mogao ograničiti ulov bakalara. Nakon toga smo pokušali uočiti rješenja i izbjeći to da ova vrsta ograničava ribolov. Također smo se pridržavali načela reforme ZRP-a. E, također smo pokušali vidjeti koji je bio izvorni cilj. E, kvote E, su bile e, takve da nijedna od izvornih mjera nije bila primjenjiva. U ovom e, stablu donošenja odluka imali smo na umu ciljeve reforme, a to znači da se ne prekoračuju preporučene kvote i da se pogodnosti zadrže vezano za vrste koje ograničavaju ribolov. U donjem dijelu od stabla odlučivanja imali smo i primjenu e, solucija o kojoj sam govorio, dakle smanjenja ribolovne smrtnosti i bolje pogodnosti za primjenjivanje prvog seta rješenja. E, to se primjenjivalo samo na prave vrste koje ograničavaju ribolov. Nisu sva rješenja bila takva da bi riješila problem vrsta koje ograničavaju ribolov. A sada detalji vezano uz rješenja. E, rješenji su u skladu sa ciljevima ZRP-a i kvota neželjenog ulova su limitirane. Treba pronaći i nacionalno rješenje kao što je preraspodjela kvota. U Njemačkoj, na primjer, manje e, brodice dobivaju dvije tone kvote i to se osigurava da se nacionalne kvote koriste kao e, rješenje i da se trebaju mijenjati kvote sa drugim državama. To znači osigurati da se kvota za iverak smatra dovoljnom e, u sklopu mješovitog ribolova bakalara. E, imali smo još dva pristupa e, koji se koriste u europskom ribarstvu, a to nije bilo novo za E, ovaj sektor. Treće rješenje je povećanje selektivnosti ribolovnog alata. E, neželjeni ulov bi se trebao izbjegavati i to upravo želi postići reforma e, smanjenje neželjenog ulova plosnatica bio je također cilj i zato je razvijen ribolovni alat to je zahtjevalo mnogo vremena. Freswind, to je mreža koja je ovdje prikazana, koristi e, razliku u morfologiji tijela E, između različitih vrsta riba. Plosnatice ovdje mogu pobjeći, a obla riba, kao što je na primjer bakalar, ulazi u samo dno mreže. Morali smo promijeniti ovaj tunel kako bismo osigurali e, i izlaze za ribu koja može pobjeći. Vjerojatno se sjećate moje prezentacije prošle godine kad sam predstavio ovaj novi ribolovni alat. Ovdje također možemo poboljšati ovaj ribolovni alat ako se budu zadržale e, povlastice. E, ovdje vidimo kako izgleda e, plivanje ribe unutar ovog tunela i vidimo kako riba može pobjeći kroz oka bočno. tako da to prilično dobro funkcionira. Ovaj koncept nas je doveo do e, smanjenja od 66% ulova male ribe, 54% plosnatica, 32% smanjenja za manju oblu ribu i e, zato, to je jako bitno zato što plosnatice obično e, zapnu u mreži solidne metalne mreže su prilično teške i skupe, a takve mreže su nas ipak zadovoljile i uspjeli smo um, postići veću selektivnost ribolovnog alata. E, također se koncentriramo na razlici u ponašanjima. E, na primjer, plosnatice se e, obično zadržavaju na dnu mreže dok ostale ribe plivaju u sredini mreže i u ostatku prostora. Mi koristimo tu razliku u e, obrazcu plivanja ribe e, tako da imamo i e, plovke koji se stavljaju u određene dijelove mreže, ovako izgleda to u praksi. Izgleda da to prilično dobro funkcionira ali ipak ne mogu pokrenuti video snimak. Ovdje gledamo sa ulaza u ovu mrežu i morat ćete mi povjerovati da e, se e, ipak ribe mogu selektivno razdvajati i riba može e, izići iz mreže. E, možemo tako e, odvojiti željeni od neželjenog ulova. Imamo smanjenje od 80% za plosnatice, e, dok je što se tiče bakalara postotak jednak. Radi se o jeftinoj metodi, a ribar može odlučiti u svakom trenutku hoće li zadržati plosnatice ili im dozvoliti da pobjegnu kroz izlaze. E, rezultat što se tiče ribolovnog alata je to što imamo mnoge mogućnosti. E, ribolovni alat mora biti specifičan za vrste, nemamo jedno rješenje za sve, ali trebamo imati na umu i detalje u razlici e, u plivanja i morfologiji tijela. Međutim, moramo i dalje imati povlastice jer ribari se zanimaju za naše razvoj događaja samo ako imaju tu mogućnost i tehnologija ima mogućnost rješavanja većine problema za vrste koje ograničavaju ribolov, ali moramo reći da nemamo rješenje za sve vrste. Postoje neke vrste koje bismo htjeli odvojiti, a ne možemo ih odvojiti pomoću e, tehnoloških rješenja sa alatom. E, još e, jedno pitanje i uz najbolju moguću rezoluciju eh, trebali smo eh, vidjeti kako se ribe ponašanju, one izbjegavaju neke, neka područja, a to su upravo područja gdje se eh, najviše mm, love ovakve vrste koje ograničavaju ribolov. I to je sve vezano uz ulov bakalara. Vidite čak i na ovoj skali trebalo bi se odlučiti na eh, micanje ribolova na istok. Znanje koje imamo je svakako preciznije u odnosu na ono što imamo ovdje, ali sve dok imamo povlastice, ribari će koristiti svoje znanje, međutim trenutno oni nisu u obvezi to učiniti. E, imamo i neka rješenja koji su u neskladu sa ciljevima ZRP-a i koje se mogu primijeniti samo kad nema drugog rješenja. To smo opisali u članku 15 temeljne uredbe. E, tu se radi o fleksibilnosti i o izuzećima gotovo je nemoguće e, precizno znanstveno opisati neke fenomene zbog nekih događaja kao što su temperatura, e, trajanje e, baratanja ribom na brodu i tako dalje. Imamo jako varijabilne postotke za iverak, to je rijetko iznad 50%, a stabilno se postiže nakon pet dana. Eh, izuzeće de minimis znači da manji ulov se neće brojati, a ovo se pravilo ne primjenjuje na Baltik na temelju eh, odluke skupine na visokoj razini. Eh, mogu se također kvote posuditi za sljedeću godinu, odnosno od sljedeće godine, međutim to je pravilo već uvedeno i E, to bi se e, to bi dovelo do problema u prvoj godine. Što se tiče fleksibilnosti među vrstama, to se koristi kao posljednje moguće rješenje. Mi smo razmišljali o postotku od 2% e, kvote ciljane vrste to je sada 9%. Mislimo da je to preveliki postotak i mislimo da to previše zato što je e, stok e, Baltičkog iverka ograničen i trebamo uvijek imati na umu biološka ograničenja prije nego što primijenimo ovakav postotak. Sva ova rješenja E, u ribarstvu imaju sljedeće probleme. Oni nam daju samo kratkoročno rješenje i treba će se sve popraviti nakon sljedećeg ciklusa. E, imat ćemo i neke probleme vezane uz primjenu ovih pravila, a mi predviđamo nižu razinu e, najvećeg održivog prinosa. Također i uklanjamo e, povlastice za promjenu ponašanja ili povećanje selektivnosti, to je u neskladu s ciljevima reforme ZRP-a. Zaključci ove studije su zato to da problem vrsta koje ograničavaju ribolov e, u Baltičkom moru može se riješiti e, bez e, odstupanja od ciljeva ZRP-a. Trebamo imati strukturirani pristup u predefiniranom redoslijedu, a izuzeća se trebaju koristiti samo kao posljednje moguće rješenje, a ne kao prvu opciju. Evo to je što se tiče moje prezentacije. E, to bih bio rekao prije tri mjeseca, ali sada se situacija promijenila a e, vjerojatno će do 2017. doći do promjena e, zato što će bakalar zapadnog Baltika vjerojatno biti vrsta ribarstva koja će osjetiti vrste koje ograničavaju ribolov, u ovom slučaju plosnatice. Većina rješenja koje smo ovdje prikazali može se primijeniti na novu situaciju, uključujući one za veću selektivnost. E, upravo e, smo e, promijenili ideju ove mreže, dakle možemo i zadržati plosnatice i osloboditi bakalar. ono što mi sad trebamo su kreativne ideje i poticaje. Hvala. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji koja je stvarno bila jako zanimljiva. Znam da je ovo vrlo pažno pitanje za sve nas, e, članove e, koji žele da e, ovaj ova nova mjera obvez iskrcavanje bude pravi uspjeh. A sada otvaram raspravu. Želi li netko uzeti riječ? Gospodin Vandalen, Dalen, izvolite. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Ovdje se radi o mnogo važnim rješenjima koje ste pokazali vezano za ove vrste koje ograničavaju ribolov. Ali to je samo jedan dio rješenja. Mislim e, da se stvari mijenjaju iz mora u more. U Sjevernom moru mislim da postoje vrše potencijalnih vrsta koje ograničavaju ribolov, odnosno na Baltičko more. Mislite li da je Sjeverno more kompliciranije za riješiti? Evo, to je moje prvo pitanje. A ako se sada koncentriramo na Baltičko more, Znamo da je Baltički verak problem, ali što mislite o problemu u Sjevernom moru gdje imamo mnogo više vrsta koje ograničavaju ribolov? I je bi li bilo dovoljno koncentrirati se na inovacije što se tiče mreža ili bismo se trebali koncentrirati na kvote i staviti tu kvotu na nulu za vrste koje ograničavaju ribolov. Drugo pitanje. E, što se tiče vašeg broja tri, ovih triju primjera, rekli ste da je obaveza iskrcavanja e, takva da e, treba stati na kraj rasipnim eh, ponašanjima. Eh, o kakvom rasipanju ste vi ovdje govorili, što ste točno mislili? Kakva praksa bi se zaustavila zabranom odbacivanja ulova? Koje su to rasipne prakse koje bi se eh, ovdje okončale. Ja ovdje ne vidim kako bi se to riješilo jer sada imamo obavezu iskrcavanja na primjer za manje tune, tunje manjih dimenzija i u nizozemskoj imamo i dražbe. vi ste ovdje govorili o e, bacanju crvene tinte na ribu E, kako bi se označile tune e, manjih dimenzija. To e, bi svakako moglo povećati šanse za neke ribe. Ako ih bacite natrag u more, one ipak postaju hrana za druge ribe. Dakle, htio bih se koncentrirati na ono što ste vi rekli o vezi sa ovim rasipnim praksama. Ja stvarno nemam pojma što vi mislite pod tim pojmom. Možete li mi to malo pojasniti? Evo, to bi bilo moje drugo pitanje. Želi li se još netko javiti za riječ? Da, gospođa Rodos, izvolite. Hvala najljepša. Nemam baš neko pitanje, jer sve je bilo jasno, ali željela bih čuti zbog čega ribe znaju tako malo o tim e, alternativama. Zašto ribari to ne znaju, nisu dobro informirani, zašto postoje vrlo velike subvencije za e, mreže. Gospodine Cimerman, da li znate kako to prenijeti ljudima? Nije sve u tome da se dobro radi, da ljudi o tome ništa ne znaju. Nema li drugih intervencija? Imam neke komentare i ja sam, meni je jako drago da se ova studija fokusira na promjenu ponašanja u Švedskoj na zapadnoj obali. Mm, mi pokušavamo napraviti selektivnije mreže, ali to je dovelo do puno problema i sukoba. Možete li e, nešto reći o problemima koje ste vi doživjeli u tome što ste pokušali stvoriti te e, inicijative za e, veću proizvodnju, govorimo o selektivnoj opremini. U Švedskoj ima ribara koje koriste takvu opremu za ulov kozica. Sad se to pokušava i na bakalaru, ali kako to napraviti e, u velikim razmjerima? Dat ću ponovno reći doktoru Cimermanu ukoliko nema e, članova koji bi se javili za riječi. Da, hvala puno, jako dobro pitanje. Ja sam spomenuo da je Sjeverno more puno kompliciranije i dobra ideja početi sa nečim što je jednostavnije kao model mora, ali ova studija naravno je ograničena, ali može se puno naučiti iz jednostavnog sustava jer možete vidjeti koji elementi će funkcionirati u kompliciranim situacijama. Tamo postoje više eh, ribarske industrije zbog različitih faza u razvoju riba i drugih eh, vrsta. Puno je više vrsta u Sjevernom moru nego u Baltiku, ali načela koja smo ovdje razvili mogu se primijeniti na Sjeverno more, jer su ta načela da treba koristiti strukturirani eh, pristup i vidjeti koja rješenja treba prva primijeniti. Jako sam siguran ako se pozabavimo razvojem opreme i promjene e, ponašanja ribara možete riješiti većinu problema. U Baltičkom moru smo pokazali da možemo riješiti sve probleme. Ne vidim zbog čega bi vrste u Baltičkom moru ograničile ulov drugih e, vrsta. U Sjevernom moru to nije moguće. Recimo ako želite izbjeći e, turbot u takvim kombiniranim e, e, ribarskim poduhvatima, to će biti jako teško jer da zaista doći će do toga da nema jednostavnog rješenja. Ja zaista brinem da smo počeli od eh, dna eh, lanca odlučivanja. Treba nam puno iznimki za vrste koje imaju visoku stopu preživljavanja. Trebaju nam eh, poticaj da promijenimo ponašanje ribara. Ako se to ne dogodi, reforme neće funkcionirati. To bi bilo na vaše prvo pitanje. Onda ste pitali E, da li bismo trebali imati nultu kvotu za vrste koje ograničavaju ulov? Mislite na ciljane kvote? jer onda će usputni ulov ograničiti sve druge. To imamo na Baltiku sa bakalarom. Bakalar je toliko ograničen da se neće moći izlovljavati plosnatice. Ako znate da je to vrsta koja ima potencijal da ograniči druge ulove, onda moramo smanjiti ulov, dodatni ulov, a to sam rekao da redistribucija kvota bi možda mogla biti najbolje rješenje ako ne postoje nacionalni zakoni koji to onemogućavaju, ali tada se zakoni mogu mijenjati. Rasetnička praksa, jako dobro. To nije znanstvena, znanstveni element. Ja ne volim taj pojam. To je nešto što su parlament i e, komisija rekli nakon implementacije e, zabrane odbacivanja e, ulova. Za nas nema rasipanja. Biolozi ne poznaju rasipanje. Ako nešto odbacite, to ide na drugo ekološki sustav. Ono što smatramo rasudničkom praksom odnosi se na ljudsku potrošnju i slažem se s vama da je vrlo problematično definirati e, minimalnu referencu za konzervaciju i e, veličinu ispod koje ne možete prodavati ljude, e, ribe za ljudsku potrošnju može se iskrcati ali ne možete prodavati to dovodi do različitih E, prekida u marketinškom procesu uključujući recimo da li će e, ribar imati koristi ako mu je tvornica blizu, a za razliku od onih kojima je e, tvornica daleko, jer ovi drugi će morati platiti jako puno da transportiraju ribu do takvih proizvodnih pogona. Postoje pametna rješenja, ako ne postoje poticaji za ciljenje manjih riba, onda e, e, recimo ako kažemo da je bakalar manji od 35 cm, e, to će se uračunati kao 1,4 faktora za dodatni ulov. To bi bilo pametno rješenje, ali to nemamo sada u uredbi. Slažem se dakle s vama da prasipnička praksa je zapravo vrlo težak koncept za definirati i za provesti u djelo. E, zatim pitali ste zašto e, ribari znaju tako malo o tim mrežama. Mislim, mrežama znamo, mislim da znaju. U posljednje dvije godine smo razvili dva pristupa i prezentirali smo ih e, baltičkim e, ribarima, njemačkim ribarima i oni su svi pokazali zanimanje. Rekli su da, ovo je zanimljivo, da li se to može, a onda su otišli, a nisu nas pitali da im zaista pokažemo kako se to radi jer nisu imali nikakav poticaj sada i jedino sada u mojoj zadnjoj prezentaciji njima na početku lipnja zaista su bili zainteresirani i rekli možemo li e, organizirati sastanak da nam vi pokažete kako e, možemo koristiti ovu opremu da e, izbjegnemo ulov plosnaticama i i to je zato što će se zabrana odbacivanja ulova implementirati na Baltiku. To je tipična situacija. Ako imate jaki poticaj, oni će reagirati. Ako je uklonite poticaje, ili ako su to ti poticaji za 2019. oni će jednostavno čekati, neće investirati ni ono malo novaca koje bi trebalo investirati za e, takav pristup, fleksibilan pristup. Vaše pitanje bilo, ne mogu se sjetiti, oprostite. E, zapravo, e, pitali ste da li postoji financiranje za ovakvu opremu, da li postoje fondovi e, i opet moram reći da je to najjednostavnije rješenje koje će biti implementirano i to nije nikakva velika nauka. E, postoje različiti moderni aparati sa kamerama na, na vrhu opromet koji isključuje e, ribe koje nisu ciljane vrsta, koštaju pola milijuna e, eura ili tako nešto. Zatim ima nekih novih tehničkih inovacija na Islandu i u Norveškoj. Može se to pribaviti, ali to su visokotehnološka rješenja i ja ne vidim kako će to ikad biti implementirano jer je to jednostavno prekomplicirano i pre je skupo. Ovo rješenje o kojem govorimo košta 150-200 eura, to ribari mogu sami napraviti i funkcionirati. U tome je ljepota ovoga rješenja. Ne treba nam nikakva dodatna fondovi da to podržimo, ako postoje dobre e, poticaje, oni to mogu sami napraviti. E, ribari e, provode sate i sate na moru i vuku za sobom opremu i mogu e, za to vrijeme i vjerojatno troše to vrijeme da razmišljaju kako si mogu poboljšati život. Prema tome oni su pametniji od nas. Oni mogu reći ovo ne funkcionira, mogu nam reći da li vi znate kako da mi možemo modificirati našu opremu da, da to profunkcionira. Mi to činimo i odlično surađujemo. Hvala, ovo je vrlo zanimljivo. Mogla bih o ovoj selektivnosti opreme slušati sa satima, ali ovu točku ćemo sad zaključiti ako nema primjedbi. Nažalost, imam sastanak pa vas moram napustiti, ali predat ću predsjedavanje gospodinu koji će e, govoriti o zadnjoj točci na našem dnevnom redu. Hvala vam. habe ich die seltene Gelegenheit, äh, als imamo rijetku prigodu da predsjedam ovim sastankom i da postavim nekoliko kratkih pitanja gospodinu e, Cimarmanu. Odbačeni Olav je vrlo teška situacija e, sa bakalarom na Baltiku. Mi smo svjesnih okolnosti i bilo bi vrlo korisno i primjereno ako bi ova oprema bila dostupna e, u, već za sljedeću e, sezonu. E, velikom broju ribara. Već smo govorili o troškovima, ali možda bismo mogli saznati više o proizvođačima ove opreme. Oni moraju više proizvoditi svo, da bi njihova proizvodnja bila ozbiljnija i da bi se praktično um, primijenila. To je moje pitanje prije nego što pređemo na sljedeću točku na dnevnom redu. Hvala. Još jednom moram reći, jednostavno, to je modifikacija tunela. To je zapravo komadiće mreže ispred pravnica. Znači neće se modificirati e, ono što je već u zakonu, znači nema e, sukoba sa zakonodavstvom koje već postoji, što je jako dobro. Jednostavno se modificira tunel, odnosno ovaj produžetak i to se može biti kao e, zadnja, zadnje rješenje koje sam prezentirao, to može sam ribar napraviti materijal koji mora nabaviti je 100-150 eura vrijednosti i treba otprilike dva sata da se to napravi, da se to pripremi i to se može napraviti na svakoj mreži. To je samo modifikacija već postojećih mreža. Ribar ne mora kupiti novu mrežu i ja vjerujem da će se to primijeniti do sljedeće godine jer kao što sam opet e, e, kao što sam već rekao opet e, postoje poticaj za to. Hvala gospodine Semerman. Sada prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu, a to je e, proračun Evropske unije za 2017. godinu i sve sekcije od 2016. do 2020. Nils Torvet je naš izvjestitelj o proračunu. Nils je ovdje i imaš e, riječ, Nils. Hvala gospodine predsjedatelju. U Njemačkoj kažemo Pošto sam saslušao gospodina Cimermana, zapravo me brine i zabrinut sam jer jedna ona njemačka poslovica se tu dobro ne uklapa jer kad imate e, proračun X ono što je rekao gospodin Cimerman ne funkcionira i to je problem koji se nećemo suočiti samo sljedeće godine. Imali smo upravo dugačku e, raspravu u odboru za proračun, za sljedeću godinu i jako smo zabrinuti e, time kamo se on, e, kako se on troši i kamo ide. Jer Brexit će imati veliki utjecaj na E, volju za investicijom. To nas brine i e, na duge i na kratke staze to će dovesti do toga da mala i srednja poduzeća neće dobiti dovoljno e, novaca iz bilo kojeg resursa i to će imati utjecaj na sve države i vjerojatno ćemo imati proračun koji će pomalo padati, a u području e, ribarstva CFP bi zapravo trebao se početi primjenjivati od početka sljedeće godine. Također smo tokom rasprava čuli i ovdje da nema dovoljno informacija za ribare e, kakvu opravu mogu koristiti i poboljšati ulov. I to onda dovodi do zaključka da Proračun takav kakav je u ovome trenutku i kakav će, se e, razviti u sljedećih nekoliko godina će biti problematičan. Znači, općenito govoreći, a ne uzlazeći u podrobnosti jer ćemo to e, dostaviti u obliku amandmana, možemo vam reći koliko amandmana želimo imati i to će e, za Europsku uniju značiti da neće biti više novaca i to je zapravo ta zamka u koju upadamo. Treba nam više novaca jer smo nekim agencijama dali više posla, one moraju obaviti taj posao koji smo im zadali E, komisija naručila više studija, ne možemo ih platiti, onda ih ne možemo dobiti. E, ribarima će trebati više novaca za MFFF, čak iako je gospodin Cimerman rekao da se modifikacije mogu napraviti za 200-300 eura i da to ribari mogu napraviti sami. To je vjerojatno istina, ali treba će nam se pozabaviti većim problemima i jako, nam, jako nas brinu mogućnosti rješavanja tih problema i funkcioniranja svih tih stvari koje želimo e, da funkcioniraju. To nije sve to pismo. Sveto pismo e, bi trebalo biti krasna informacija. Ovo nije baš neka krasna informacija. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala e, gospodinu Jusu a prije svega želio bih pozvati komisiju da uzme riječ i da nam kaže kako će izgledati proračun 2017. obzirom na okolnosti najnovih vijesti, naravno u vezi sa Brexitom. Komisija, izvolite. Gospodin dr Gospođa Derskorija, hvala gospodine predsjedatelji. E, poštovani članovi komisija je usvojila nacrt e, proračuna 30. lipnja. Počet ću E, tako što ću pokušati e, razuvjeriti gospodina Torvalca i da smo vrlo konstruktivno pogledali mišljenje o nacrtu e, proračuna. Mi to uzimamo vrlo uzbiljno, vrlo uzbiljno uzimamo buduće izazove pokušali smo osigurati, odnosno u našem nacrtu e, proračuna smo, e, mislim da smo e, osigurali podršku za ribare, prijedlog za 2017. slijedi program MFF, što je naša pravna osnova, ali to se zapravo prevodi u više od 100 milijuna eura u 2017. E, više za 100 milijuna nego u 2016. 16. godini. Znači kontinuitet evropskog e, evropske podrške ribarima je u skladu sa komentarima ovoga odbora u procesu izlasklavanja e, proračuna prošle godine mi smo to uzeli u obzir kad smo pravili nacrt proračuna za sljedeću godinu. Kao što sam rekla, povećali smo proračunska sredstva. imamo više od 1670 e, milijarde e, eura za 2017. godinu što se tiče preuzetih obveza, to su naše rezerve. A što se tiče e, stvarnih e, plaćanja 2017. Imamo alokaciju od 730 milijuna eura. To je jako dobra podrška. Kao što vidite, postoji kontinuitet u ovome procesu e, financijskog podrške za politiku, za ribarsku politiku kao što sam rekla, e, iznosi koje smo e, predložili e, održavaju ono što je u uredbi o MFF-u na terenu to ne znači da je implementacija već uzela maha kao što vam je moj e, glavni direktor rekao na prošlom e, mjesečnom sastanku MFF implementacija još uvijek ima problema u, nekoliko država članica i kao što mi je objasnio prošli mjesec i ne može se započeti sa plaćanjima ako država ne pošalje komisiji svoje pakete dezignacije. Znači mora obavijestiti e, komisiju tko će upravljati fondovima tko će certificirati e, i e, raditi reviziju tih e, trošaka. Samo sedam država su to učinile, samo sedam država članica nam je poslalo te pakete, a bez tih paketa ne možemo započeti sa plaćanjima. To je nešto što želim naglasiti i dati na vašu pozornost. Što se tiče općenitih komentara koje imam uh, uh, a dat ću vam nekoliko drobnosti, pa, pojedinosti o e, točci 11 kako će politika ribarstvena politika biti strukturirana u e, proračunu, a onda ću zapravo slijediti točke u e, proračunu. Imali smo in kamera prezentaciju jučer o održivom, o sporazumima o održivom partnerstvu u ribarstvu. To ima podršku proračuna kao što znate. Proračun koji tražimo za sljedeću godinu je više manje stabilan u odnosu na ovu godinu. Mi pokrivamo iznose koje moramo plaćati prema eh, postojećim mm, sporazumima i Imamo i također i rezervnu svotu za proračune o kojima se trenutno e, pro, e, pregovore, odnosno e, o kojima će se pregovarati u 2017. prema našim očekivanjima. Zatim, drugi veliki dio proračuna je kompletiranje fondova za ribarstvo i to je naš e, instrument za trošenje e, sada zatvaramo ovaj program i kako bismo to učinili smo e, alocirali smo 10 milijuna eura E, kredita za plaćanje, to se čini možda malo, ali radi se o tome da države članice nam moraju e, poslati e, dokument o zatvaranju računa do ožujka 2017. i vjerujem da će sve države članice to napraviti u zadnji trenutak u ožujku jer će država iskoristiti sve vrijeme koje im je na raspolaganju, a onda će početi proces verifikacije, moramo proći kroz te račune, moramo provjeriti da je sve u redu, moramo ih validirati i to će trajati dosta dugo, znači mi to vjerojatno u 2017. godini nećemo moći utrošiti više od 10 milijuna na to zatvaranje računa. Idemo sada na e, MFF e, troškovi. Počeli smo sa onim što upravlja, čime upravljaju države članice u e, Zajedničkoj, zajedničkoj upravi. Imamo proračunsku kovertu koja je E, raspodijeljena u e, tranše po svakoj godini i vidite da je ovo što sam upravo spomenula je u skladu sa aneksom 2 e, e, uredbe o MFF-u. Što se tiče plaćanja i kredita za plaćanje, mi vjerujemo da će se potrebe u 2017. povećati, kao što sam rekla 2016. nismo dobili pakete dezignacije, znači nismo jako puno izvršili uplata u 2016. godine, imamo samo dvije tražbene u ovom trenutku, e, vjerujemo da će ih biti više više u 2017. I stoga smo predvidjeli 480 milijuna eura za MFF u e, zajedničkom upravljanju. Što se tiče izravnog upravljanja, e, za integriranu pomorsku politiku tražili smo 38 milijuna eura za 2017. godinu i opet to je u skladu sa onim što je predviđeno uredbom za MFF. Ono što mi namjeravamo napraviti sa ovim fondovima u 2017. E, je nastaviti e, E, sa mm, razvijenjem e, znanja o mm, moru, znači praćenje e, europskih morskih voda i podrška, dalja podrška ruralnom gospodarstvu. Kao što smo rekla, tražili smo 38 milijuna za plaćanje, odnosno 27 milijuna što je nešto manje u prošloj godini jer neke od ovih akcija su se pokazale jeftinijim nego što je bilo izvorno mm, očekivanom. Što se tiče direktnog e, upravljanja imamo puno popretnih mjera za MFFF kao što su studije, e, znanstveni savjeti i znanje, kontrola mjera provođenja u djelo te naša podrška strukturama za upravljanje CFP-om i konzultacije sa e, dionicima. To također obuhvaća i e, podršku e, tržišnom observatoriju. Ovdje Gledamo kako e, se implementiraju sva djelovanja ove godine i prošle godine i također procjenjujemo što će biti e, financijske potrebe u budućnosti. Na temelju ove procjene morat ćemo morati mijenjati alokacije za buduće godine. Obratit ćemo se stoga e, vama i informirat ćemo vas ako dođe do takvih prijedloga. Za sljedeću godinu predlažemo 44 milijuna u eura u garancijama, odnosno eh, apropriacija mm, plaćanja i je također uzela u, obzir i planirano povećanje. a sada ću se mm, dotaknuti o, eh, plaćanjima koje nisu baš draga ovom odboru. Želim vam reći da za agenciju tražimo dvostruke e, e, fond nego što je bio prošle godine. Prošle godine je to bilo 9 milijuna eura u apropriacijama, a ove godine tražimo 17 milijuna eura u obvezama apropriacija. To je e, zbog paketa E, e, e, graničnih zemalja koji je usvojen na plenarnoj sjednici, odnosno upravljanja i nadzorom granica Europske unije. Znači, agencija će dobiti deset novih mjesta za ljude koji će se baviti time. Sredni smo što vas možemo o tome izvijestiti i konačno vrlo kratko što se tiče pilot projekata koji su predloženi od strane članova ovog doma komisije. Dobili smo listu ovih prijedloga i sada ih procjenjujemo i sagledavamo mi smo identificirali otprilike 30 pilot projekata i pripremnih akcijama, vrlo konstruktivno ih sagledavamo u okviru onoga što se može napraviti. Komisija će vas vrlo brzo izvijestiti o rezultatima ove procjene kao što znate, to ne radimo sektor po sektor, to rade naše centralne službe i odbor za mm, proračun ovdje. U zaključku bih rekla da je naš prijedlog za 2017. godinu prilično predvidljiv, to je kontinuitet, nema nikakvih iznenađenja. Vjerujemo da će okvir koji je uspostavila uredba o MFF-u će se ispoštovati. Eh, očekujemo da će vijeće uskoro, eh, odnosno krajem ovog mjeseca, zaključiti razmatranje našeg prijedloga. Očekujemo da će parlament eh, dati podršku tome i Znamo da je odbor za ribarstvo jako budan i brine se da e, proračun e, održava njihove ambicije mi vam na tome zahvaljujemo. E, radimo blisko sa gospodinom Torvaldom o, na mišljenju. Ako vam treba bilo kakvo mišljenje ili razjašnjenje, vrlo ću rado govoriti na bilo koje vaše pitanje. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa, gospođo Dora Carrera, na ovom izlaganju. Sada ću e, dati riječ izvjestiteljici u sjeni, gospođi Aguileri. Gracias, presidente. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja želim zahvaliti e, predstavnici komisije na ovom izlaganju. Postoji određeni niz e, pitanja e, koje bih htjela da razjasnimo. Kada pogledamo sveukupni proračun Europske unije, Naravno da postoje različiti izazovi, sigurnosna situacija, humanitarna situacija, izbjeglice. Radi se o kompleksnom proračunu i nemamo novih resursa od država članica i kada uzmemo u obzir sve te izazove s kojima se suočavamo na razini Unije, a resursi su isti kao i prije, e, možemo zaključiti da će postojati nepovoljni učinci na neke sektorske politike. I Mislim da u tom smislu države članice moraju e, pokazati veću predanost u rješavanju problema gdje, pogotovo u područjima u kojima postoji očita potreba za više financijskih sredstava. Što se konkretno tiče ribarstva, onako kako ja to vidim, e, kada sagledamo ribarstvo u okviru ukupnog proračuna, moramo e, se držati određene razine odobrenih sredstava za plaćanje i za preuzimanje obveza. naravno da će tu biti male razlike, ali e, e, rekla je predstavnica komisije da će se zadržati iste obveze za plaćanje. Međutim, Proračun agencije će se povećati za 7 milijuna eura, to je jasna poruka, jasna poruka s obzirom na koordinatora za tri agencije to povećanje bi dalo pretpostaviti da će doći do povećanja općeg proračuna, ali očito će doći do rezova u nekim drugim e, dijelovima. A to je ono što me zabrinjava. Znači, predložit će se koordinacija tri e, agencije i Europska agencija za ribarstvo će biti dio te koordinacije. Znači, očito će doći do jačanja aktivnosti na granicama, to je dobro. A o tome smo već razgovarali i na plenarnoj sjednici, pa neka to ostane na tome. Ali, postoji još nešto još jedno poglavlje u kojem su je došlo do rezova poglavito kad se radi o aranžmanima za europske ribarske brodice u e, vodama trećih zemalja. Znači, kad se radi o obvezama koje se odnose na e, sporazume sa trećim zemljama, kako mi to možemo pokriti ako je manje sredstava za to određeno, ako se e, je došlo do rezova za E, troškove na te sporazume. Mislim da su rezovi otprilike oko 3-4%. Kako onda možemo zadržati obvezu, a smanjiti financiranje? To mi nije jasno. Mm, to znači da će biti još teže obnavljati sporazume i e, sklapati nove sporazume sa trećim zemljama u sektoru ribarstva. E, ti rezovi e, te štenje mene brinu. Isto tako čini se da će doći do rezova u poglavlju koje se u poglavlju istraživanja i analize nekih 50%. To je meni se čini ogroman rez, evo to me brine. Isto tako, do rezova će doći i u poglavlju za provedbu 23,5% što se tiče sredstava za preuzete obveze i za plaćanja Znači svi ti rezovi za sporazume s trećim zemljama, za znanstveno istraživanje i za kontrolu i nadzor i mislim da mi u amadmanima se trebamo uhvatiti u koštac sa ovim rezovima zato što će to imati negativne posljedice na neke od područja koje su za nas od posebne važnosti. A isto tako sad bih pozvala predstavnicu komisije da mi nešto objasni. U jednoj od linija postoji negativna vrijednost e, i ispravak proračuna bi značio da je to predstavlja problem. Informacija o tržištu došlo je do smanjenja od 10% za sredstva za preuzete obveze, a, e, sredstva za plaćanje su povećana za 11,1%. Znači tu mi e, brojke nisu usklađene. Možda je to pogreška, ali molila bih e, da mi se to objasni. A sada konačno želim reći da nam je potrebna detaljno tumačenje ovih brojki iz proračuna jer će u suprotnom biti teško podržati ovaj proračun. Hvala gospođo Aguilera, sada gospođu Rodus na popisu. Da, bit ću vrlo kratka. Hvala vam. Već e, dvije godine govorimo o Brexitu, a ja imam jedno konkretno pitanje. Imate li plan B za proračun? E, jer ne mogu vjerovati da, da, da Brexit ne biste uračunali u e, svoje e, u proračun. Hvala. Sada ću dati ponovo riječ predstavnici komisije, a zatim izvjestitelju. Hvala vam na vašim komentarima. Da odgovorim na pitanje gospođe Aguilere. Što se tiče pojačanja povećanja koja smo uh, predvidjeli za uh, pojačanje dolazi u obliku uh, novih sredstava, znači taj novac ne dolazi iz uh, poglavlja 11 iz glave 11 nego iz drugih dijelova proračuna. Dakle, to je friški takozvani e, novi novac, nova sredstva. E, dakle, to vas ne treba brinuti. Zatim što se tiče rezova e, koje spominjete i možemo se bilateralno saznati za više detalja. Što se tiče sporazuma, sredstva koja su predviđena za preuzimanje obveza odražavaju iznose koje moramo platiti, a to su obveze koje smo preuzeli u okviru postojećih sporazuma. Kao što znate, neki od tih sporazuma su zamrznuti, neki su e, istekli, još nisu obnovljeni i to je to i tu leži, e, to je razlog za taj, to smanjenje, ali svakako ćemo provjeriti s kolegama da nije došlo do pogreške u brojkama. U svakom slučaju ćemo se time ponovo baviti kada ćemo raditi amandman proračuna. Što se tiče rezova koje ste spomenuli za e, kontrole i informacije tržišta. Rezovi u sredstvima za plaćanje održavaju e, račune koje smo primili za programe iz prethodnog razdoblja. U prethodnom razdoblju odnosno u razdoblju 2013. do 2017. smo imali manje e, projekata i zato su sredstva za plaćanje manja od sredstava za preuzete obveze u e, tom periodu. A provedba e, proračuna, odnosno projekata za 2014. i 2020. godinu će e, započeti uskoro i onda ćemo imati povećanje u tim sredstvima. To će se naknadno pokazati u brojkama. A zatim što se tiče komentara gospođe Rodust, Predsjednik komisije je jasno na plenarnoj sjednici rekao da u ovom trenutku i za sada Ujedinjena kraljevina postaje članicom Europske unije i nije došlo do aktivacije članka 50 niti su počeli pregovori. To znači da nacrt proračuna za 2017. godinu se primjenjuje za Ujedinjenu kraljevinu koja je e, ostaje za sada punopravna članica i ona će dati svoj doprinos proračunu za 2017. kao punopravna članica. Hvala komisiji. Mm, a e, što se tiče novog roka za podnošenje amandmana, to je 27. srpnja u podne. Gospodine Torvalds, bit ću kratak. Kada sam spominjao e, situaciju koja je stvorilo glasovanje o Brexitu, nije pitanje hoće li oni platiti ili ne, nego je to pitanje općeg učinka, općeg utjecaja na gospodarstvo u širem smislu. Znači nije komisija kriva e, za to, nego je samo pitanje stvarnih posljedica što će se dogoditi. I e, dakle, e, rekao sam čekaju nas problemi, proračunski problemi u budućnosti. I opet želim naglasiti da to nije E, to me nije razlog e, neka zloba komisije, e, nego zaista će doći do problema. I kao što je i komisija sama objasnila, e, postoje kontinuirane neuravnoteženosti između sredstva za plaćanje i preuzimanje obveza i ono što mene brine u budućnosti jest e, mogućnost e, povećanja sredstava za preuzete obveze e, što će dodatno stvoriti probleme u budućnosti. Hvala gospodine Torvalds. Mm, o tome ćemo razgovarati na stručnom odboru i na odboru za proračun a o tome će se govoriti i na sastanku koordinatora. Dakle, o tome ćemo i dodatno u budućnosti razgovarati. Hvala svima, hvala gospođi Karera. A ovo je sada kraj jutarnjeg dijela sastanka. Vidimo se u 15 sati.